E, molim vas, sjednite na sva mjesta. E, možemo početi s glasovanjem. Za prvo glasovanje trebaju vam glasačke kartice. Hvala što sjedate na sva mjesta. Spremni? dobro, hvala. E, molim vas. Prvo glas o, usmenom pitanju e, vijeću o konferenciji UN o klimatskim primjenima COP23 u Bonu. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Oralno pitanje komisije o istom pitanju. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. We vote Glasujemo e, na crtu odluke e, o izmjene iz Kigalija. Otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. glasujem o prihvaćanju protokola konvenciji o daleko sežnom prekograničnom onečišćenju zraka. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. glasujemo o prigovoru o, odobrenju aktivne tvari sama. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Glasujemo o prigovoru o aktivnoj aktivnoj tvari imidaklopridu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o prigovoru o aktivnoj tvari din. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujem o lovu na kitove u Norveškoj. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, ovo su kratka glasovanja. Sada prelazimo na na ciljeve održivog e, razvoja, odnosno izvješće DANS. Spremni, dobro. Kompromis 2. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani ustvaja se. Gospodin Farija je povukao amandman 219. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9. 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. Kompromis 36 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 20 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 71 za, protiv suzdržani Provjerimo. Provjeravamo amandman 71. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7. Za. Protiv. Suzdržani provjera. Provjera amandmana 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5 za, 5, usvoja se. Amandman 79 za, protiv, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, E, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro. 31. Otvaram glasovanje o 31. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Priznajem, imala sam e, sreće. Bilo je 29 za. Amandmani u ovom kompromisu 1.30 za, protiv, suzdržani, provjera. 1.30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 21 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je usvojeno. No, provjerimo elektronski. E, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Agri 5 za. Protiv suzdržani usvaja se. Agri 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromas 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. Jedan, amandman 1.3.5 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 1.4.2 za glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. 143 za, protiv, suzdržani usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani E, mislim da, se, da je odbijeno. Provjerimo 1.4.4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1.4.6 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani provjera, provjera 149, otvara se glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1.50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1, 5, 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromas 18 za, protiv, usvaja se. 1, 5, 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 5, 5 za, protiv, suzdržani, odbija, se. Kompromis 13 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 11. Usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1. 7. 8. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 1. 7. 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se. Usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 182, 181 jer nije pokriven kompromisom. 181 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 181. Rezultat je neizjednačen. Skoro. Ipak je usvojeno. 182 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, provjerava. 177. Otvaram mm, glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera 186. Glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, usvaja se. Kaut, izvolite. Izvolite. Govornik nema uključen mikrofon. Prevoda na engleski nema jer ja e, govorim engleski. Dobro. Sada čujete prijevod. E, molim vas, uključite mikrofon. In kompromis 17 e, za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kalt 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. DV6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. DV7 za, otpada, ne razmatra se. DV15 u dva dijela, prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 917 za, protiv, usvaja se. 19 za, protiv, usvaja se. 9.20. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. 9, dio za, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203. 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 204. Ne razmatra se. 205. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2.16. Tko je za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 217. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. Za, protiv, suzdržani, usvaja se dva, 23 u dva dijela. Prvi dio za protiv usvaja se, drugi dio e, za protiv odbija se. 2.24 za, protiv, suzdržani odbija se. 2.26 za, protiv, suzdržani odbija se. Provjera. 2.26 Otvaram glasovanje za 226. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromas 24 za protiv suzdržani. Usvaja se. 2.30 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2.31 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 232 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 25 za, protiv, usva se. Imamo amandmane odbora kult 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo 23 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 237 za, protiv, odbija se. 238 za, protiv, odbija se. 239 za, protiv, odbija se. 240 za, protiv, Suzdržani? Provjera. Provjera 240. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 241, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 26 za protiv usvaja se. 2, 46 za protiv, usvaja se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, usvaja se. 253 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254 za, protiv, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 260 za, protiv, provjerimo, otvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 263 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera, provjera drugog dijela. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 9, 18 za, protiv, suzdržan je, provjeravamo 9.18. osamnaest Glasovanje je otvoreno u usvojeno. Kompromis 28, 29 za protiv suzdržani usvaja se. 271 u dva dijela. Prvi dio tko je za protiv suzdržani provjera. 271 prvi dio otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. A drugi dio za protiv, suzdržani, odbija se 272 za, protiv, suzdržani, odbija se 274 za, protiv, usvaja se 277 za, protiv, suzdržani, usvaja se 278 za, protiv, suzdržani, usvaja se 280 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 282 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 283 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Kompromis 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada niz eh, Agrijevih amandmana. Agri šest za, protiv, eh, usvaja se sedam za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se, rekla bih, provjerimo, 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, provjera 22, otvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. Niste mi pokazali ruku. Da sam vidjela ruke Agre 23 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2.95 za, protiv, usvaja se. Kalt 7 za, protiv, usvaja se. 2.96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 299 za, protiv, suzdržani, usvaja se 300 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. 300. Otvaram glasovanje. Odbija se. Hvala gospodine Belet. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 302 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 302. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 90 za, protiv, usva se. 305. Glasujemo li o 305? Ne, ne glasujemo o njemu. 308. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 2. Za? Protiv? protiv, suzdržani, usvaja se. 3, 1, 4, za, protiv, usvaja se. 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7, za, protiv, usvaja se. 9, za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se od 12, ne, glasujemo o tome. Kompromis 33 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9a. Usvaja se 16 za, protiv, usvaja se. DVB za, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9c za, protiv, suzdržani, 9c, provjera, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33, glasujemo li 33? Dobro. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada niz amandmana DVA D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, za, protiv, suzdržani, provjera, provjera E, otvaram glasovanje, usvaja se, da, da, usvaja se, tako je. F, za, protiv, suzdržani, usvaja se D, odnosno G, usvaja se H, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sad elektronsko glasovanje konačno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I to bi bilo to. Evo, zaključujemo glasovanje. Hvala lijepa. Um, uh, uh, Poštovani kolege, imat ćemo kratku stanku budući da smo malo požurili sa glasovanjem, tako da ćemo nastaviti u 10 sati.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 Well, hello. Um, next item on our agenda is the exchange of views Možemo nastaviti, imamo razmjenu e, šta sa komisijom e, o preinaci direktive o kvaliteti goreva. E, hvala vam na današnjem dolasku. Ovdje je s nama gospodin Pako, voditelj odjela u glavnoj opravi Klima. Dakle, ova tema preinake je doista od ogromnog značaja, kao što je značajno i ovo pitanje o kojem ćemo danas govoriti. Stoga smo vas zamolili da nam e, dođete predstaviti radni dokument komisije. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima i hvala na tome što ste nas e, pozvali da e, vam predstavimo ovu preinaku direktive o kvaliteti goriva. E, dokument je objavljen kao sastavni dio paketa mobilnosti koji je usvojen prošloga svibnja. I želim vam dati jedan pregled ciljeva ove direktive prije nego što prijeđem na zaključke ove evaluacije. Direktiva o kvaliteti goriva je zapravo dosta star zakon koji je usvojen prije 20 godina i mijenjan je dopunjivan više puta, no ciljevi su uvijek ostali isti i oni su prikazani na ovom slajdu. Dakle, kao prvo želi se ostvariti visoka razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, poboljšati kvaliteta zraka, poboljšati rad e, unutarnjeg tržišta za transportna goriva i smanjiti životni ciklus e, emisija stakleničkih plinova iz prijevoznih goriva. Cilj je smanjiti emisije CO2 iz prometa i toga treba sagledati sve aspekte prometa i to je jedan sastavni dio ove direktive o kvaliteti goriva, odnosno dekarbonizacija goriva. Nekoliko riječi o samom postupku evaluacije. Surađivali smo sa institucijom koja je zaradila jednu vanjsku studiju po narudžbi komisije i ta studija je sada objavljena u sklopu naše izdavačke kuće i to je također izrađeno u uskoj suradnji sa dionicima i e, svim zainteresiranim stranama. Organizirali smo radionice sa dionicima na kojima je postignut konsenzus o namjerama ove direktive. No, želim istaknuti također i područje primjene ove evaluacije. Ona ne pokriva sve odredbe direktive o kvaliteti goriva. Dakle, isključena su dva važna elementa, a to je cilj smanjenja stakleničkih plinova, to je članak 7a koji zatvrdava e, cilj smanjenja od 6% do 2020. godine. To nije obuhvaćeno evaluacijom jer e, to još do sada nije provedeno. Dakle, ako razmatramo evaluaciju, treba i vidjeti kako teče provedba, a u ovom slučaju ovog dijela odredbe on se tek sada prenosi u nacionalna zakonodavstva. Rok je bio travanj ove godine i mi sada zaprimamo nacionalne dokumente koje razmatramo. I drugi element koji je isključen iz evaluacije su kriteriji održivosti biogoriva e, koji su već prošli svoju posebnu evaluaciju. Prije nego što prijeđem na e, zaključke evaluacije, evo nekoliko riječi o ključnim e, odredbama ove direktive. Direktiva o kvaliteti goriva donosi specifikacije za goriva poput e, benzina, dizela i primješane sastojke u ta goriva. I Glavni cilj specifikacija je ograničiti onečišćivače zraka, a tu imate popis e, ključne onečišćivače koji e, se uređuju ovim specifikacijama o gorivima. Dakle, to su neke metalne emisije, naročito ovo, čestice ugljikovodici, policiklički aromatski ugljikovodici i tako dalje. To su dakle goriva koja se koriste u prometu i imamo e, manje zahtjevne specifikacije za goriva koja se koriste u necestovnim strojevima. E, također treba imati na umu da odredbe određuju granične vrijednosti e, za E, parni pritisak e, za e, neka goriva kako bi se izbjeglo stvaranje emisija tijekom točenja, a te specifikacije imaju za cilj utvrditi da su ta goriva kompatibilna sa motorima i sa konačnom obradom ispušnih plinova i to je sastavni dio direktive, odnosno osigurati se da gorivo u vozilima ne oštećuje motore samih vozila. Iz tog razloga imamo graničnu vrijednost za primješavanje određenih vrsta biogoriva koja nisu kompatibilna sa svim vrstama motora. Evo, to su dvije ključne granične vrijednosti koja se odnose na elemente biodizela, odnosno sadržaj biodizela u gorivu do 10%, a drugi se odnosi na količinu etanola u benzinu na 10%. Dakle, te granice primješavanja su utvrđene kako bi se osigurao dobar rad motora. Moguće su i neke iznimke koje se mogu primijeniti na te granične vrijednosti za biodizel i e, također e, i u određenim uvjetima i na granične vrijednosti tlaka. Također imamo i jedan strog program praćenja kvalitete goriva koji trebaju provesti zemlje članice, tako da imamo dobar sustav izvješćivanja o tome kako bi komisija mogla procijeniti pridržavanje ovog zakonodavstva. Imamo godišnja izvješća koja komisija objavljuje svake godine, a objavljuje ta izvješća Europska agencija za zaštitu okoliša. Evo, prijeći ću sada na zaključke ove evaluacije i ovdje razmatramo ključne e, kriterije. Prvo, to je učinkovitost e, ovog zakonodavnog dokumenta. Evo, na grafovima imamo prikaz kretanja glavnih onečišćivača od 1995. godine i tijekom, e, tijekom provedbe direktive o kvaliteti goriva, svi onečišćivači iz prometnih goriva su pali i to je također posljedica specifikacija e, za goriva, recimo ograniče vrijednosti za sumpor i za olovo imale su značajan učinak na smanjenje emisija e, onečišćivača poput olova i e, sumpornih oksida. Također, Imamo e, standarde za emisije iz vozila i ti su standardi uvedeni tek nakon što se poboljšala kvaliteta goriva. Recimo, ako imate visoku razinu sumpora u gorivu, to spriječava e, dobar rad ispušne cijevi E, I to je zahvaljujući tim standardima se uspjelo smanjiti količinu tih onečišćivača u zraku. E, kada je riječ o učinkovitosti, e, razmatramo i pridržavanje specifikacija o gorivu i tu imamo dobre rezultate jer otprilike od 99 do 100% slučajeva imamo potpuno pridržavanje ovog zakonodavstva, tako da možemo reći da je ono dobro provedeno u praksi. Kada smo razgovarali s dionicima, zamijetili smo da nema nikakvih naznaka oštećenja nekih dijelova motora ili samih motora zbog nedovoljne kvalitete goriva. Tako da to pokazuje da ovaj sustav praćenja kvalitete goriva koje su uvele zemlje članice dobro funkcionira u praksi. Prelazim sada na sljedeće kriterije koje smo razmotrili u evaluaciji, a to je učinkovitost. Tu nismo mogli provesti potpunu analizu troškovne učinkovitosti direktive o kvaliteti goriva, ali prikupili smo podatke o e, troškovima za e, dobavljače goriva i za e, rafinerije i također administrativne troškove praćenja i izvješćivanja i ti su troškovi bitno značajniji od koristi koje smo upravo vidjeli i koje su ostvarene smanjenjem emisija onečišćivača zraka. Direktiva o kvaliteti goriva zadaje minimalne standarde za kvalitetu goriva, tako da možemo očekivati da dobavljači goriva imaju manje troškove nego da su e, standardi zadani samo na razini zemalja članica. Međutim, treba naglasiti da direktiva o kvaliteti goriva ne uspostavlja potpuno usklađivanje svih prijevoznih goriva, jer kao što sam rekao imamo minimalne zahtjeve i najveća odstupanja koja vidimo na nacionalnim tržištima goriva Prva tiču se davanja e, različitih e, prednosti određenim tvarima u miješanju biogoriva i tu imamo razlike u nacionalnom zakonodavstvu u tome koja količina biogoriva se može primiješati u gorivo. I za vrijeme e, e, javne rasprave dobavljači goriva su rekli da se neki troškovi mogu izbjeći ako se e, smanji i još i više raznolikost goriva. sada da vidimo usklađenost ovog zakonodavstva sa drugim relevantnim zakonodavstvom. Mi smo razmotrili razne aspekte te interakcije, ali ključan element e, su veze sa direktivom o obnovljivim izvorima energije koja e, zadaje cilj od 10% udjela tih e, izvora u gorivima. I kada pogledamo interakciju između ova dva dokumenta vidimo da je direktiva o kvaliteti goriva usklađena sa direktivom o obnovljivoj energiji. Kada je riječ o unutarnjoj usklađenosti ili dosljednosti, odredbe koje su sadržane u direktivi o kvaliteti goriva su također u skladu sa sveobuhvatnim ciljevima same direktive. Ova analiza je naročito uzela u obzir to da postoji mogućnost e, odobravanja izuzeća od općih odredaba i također činjenicu da direktiva ne obuhvaća sva goriva. Evo, na kraju, gospođo predsjednice, glavni zaključak e, koji možemo ovdje iznijeti jest da direktiva o kvaliteti goriva odgovara svrsi, dodaje vrijednost koju pridonosi Europska unija i pridonosi također visokoj razini zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Nema nikakvih e, naznaka koje e, bi uputile na to da moguća fleksibilnost, odnosno ova izuzeća koja sam spomenuo u vezi sa miješanjem recimo biogoriva ugrožava na koji način ciljeve direktive o kvaliteti goriva ili da vodi do poremećaja na tržištu. Dakle, u ovom trenutku mi predlažemo da se ne razmotri pravna revizija direktive o kvaliteti goriva, no budući da, kao što sam e, spomenuo, ova direktiva ne namjerava potpuno, postići potpuno isklađivanje unutarnjeg tržišta e, za goriva, ipak treba i dalje pozorno pratiti situaciju. U redu, hvala vam lijepa. Tko se želi javiti za riječ? Gospođa Dara. Hvala i hvala gospodinu Paku na ovim informacijama. Imam nekoliko pitanja koje se nadovezu na vaše izlaganje i na ono što ste rekli tijekom ove razmjene gledišta. Ako sam dobro shvatila iz eh, izlaganja, REFIT se bavi svime osim onoga što je sadržano u člancima 7a do 7b eh, do e. Dakle, 7a, koliko sam dobro shvatila, je e, preuzet tek nedavno, a 7b do e se još razmatra u evaluaciji. Ako je to tako, kada ćete imati rezultate te evaluacije, naročito kada je riječ o točkama 7, b i e, i hoće li komisija provesti preinaku u vezi sa člankom 7a i kada će to biti? I još jedno pitanje odnosi se na sljedeće. Iako je utvrđeno da je direktiva o kvaliteti goriva učinkovita u postizanju visoke razine zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, koliko čujem, smanjenja emisija glavnih onečišćivača su bila daleko manja od očekivanog. Možete li potvrditi je li to tako i ako jest tako, koji su razlozi za to je li komisija istražila moguće razloge za ovaj manji, za ovo manje smanjenje emisija od očekivanog i što možemo učiniti kako bi ova direktiva postigala rezultate koje smo htjeli ostvariti od samoga početka. U izlaganju ste u jednom trenutku rekli da velika većina goriva na europskom tržištu je u skladu s direktivom. No, koliko ja znam, postoje neka goriva koja nisu usklađena sa direktivom, a komisija e, raspolaže li komisija informacijama o tim e, gorivima, jesu li ona specifična za određene zemlje članice ili postoji li tu možda neko šire pitanje? Želim se usredotočiti također na članak 7a za koji znam da nije bio sastavni dio procesa preinake, ali on mi je posebno zanimljiv stoga što se taj članak usredotočuje na smanjenje stakleničkih plinova koji su povezani sa kvalitetom goriva. Dakle, koliko znam, Komisija se odmiče od ovakvog pristupa na temelju stakleničkih plinova u, u, iz goriva i e, zauzima drugi pristup. Dakle, je li to istina? Dakle, primjenjuje li sada komisija e, pristup koji se temelji na e, volumenu emisijskih stakleničkih plinova? I na kraju, jedan prigovor koji je upućen ovoj direktivi bio je taj da e, kad je direktiva konačno provedena bila e, u potpuno razvedenom obliku zbog pritisaka određenih lobija i predstavnika industrije i također da je ona otvorila vrata bitumenskom pjesku u Europi. I e, Mene zanima kako namjerava komisija riješiti taj e, problem e, i kako će se usredotočiti na bitumenske pjeskove i na njihov značaj za Europu. Hvala. Dakle, evo, molim vas da bolje objasnite one grafikone koje ste prikazali sa različitim onečišćivačima. Ako možete bolje objasniti što to točno prikazuje, jer e, sam vidjela neka kretanja koja su zabilježena u vezi sa određenim onečišćivačima, a gotovo nikakve pomake u slučaju drugih, tako da bih vas molila da to malo bolje objasnite. Želi li se još tko javiti za riječ? Ne. Onda vraćam riječ komisiji, gospodinu Paku. Hvala gospođo predsjednice, hvala na ovim pitanjima. Kada je riječ o evaluaciji onih elemenata koji nisu e, obuhvaćeni ovom sadašnjom evaluacijom, e, članak 7a, kao što sam rekao, sada se preuzima u nacionalno zakonodavstvo i mi ćemo provesti evaluaciju nakon potpune provedbe ove odredbe, što će osjetiti 2020. godine. Kada je riječ e, o, članku sedmom e, točki B do E o biogorivima, to je evaluacija koja je već provedena i ona je sastavni dio prijedloga nove direktive o obnovljivim izvorima energije koje je predstavila komisija u prosincu prošle godine. Dakle, tu smo imali evaluaciju provedbe kriterija održivosti biogoriva. Kada je riječ e, o pitanju o nečišćivačima zraka i o tome koliko su se oni smanjili u odnosu na očekivano, kada pogledamo početnu evaluaciju smanjenja, kada smo pripremali direktivu o kvaliteti goriva, komisija je izradila bila neke prognoze o smanjenju onečišćivača koje su bile veće nego što je to činjenica. E, pa e, koji su uzroci toga? Pa promet se povećao od te evaluacije kao što svi znamo, a osim toga postoje još neka otvorena pitanja u vezi sa obradom ispušnih plinova i dalje se mjere poduzimaju za smanjenje ispuštanja onečišćivača zraka iz vozila i to se naročito odnosi na naše nove odredbe za eh, emisije dušikovih oksida. Ako gledamo goriva koja nisu u skladu sa direktivom o kvaliteti goriva, mislim da nemamo primjera konkretnih eh, goriva koja nisu u skladu, ali mogu zamoliti kolege da me dopune ako to budu smatrali za potrebno. Zatim pitanje što će se sljedeće dogoditi kada je riječ o dekarbonizaciji goriva i hoće li se usvojiti e, pristup utemeljen na volumenu umjesto na e, energiji koja se proizvodi iz goriva. Pa komisija je izradila prijedlog o tome u prosincu prošle godine e, sa direktivom o obnovljivim izvorima energije i on se temelji na procjeni učinka i sukladno tom prijedlogu imamo e, vrijednosti za primješavanje biogoriva koje se temelje na energetskom sadržaju biogoriva. Evo, to je bio zaključak analize koju je provela komisija. Kada je riječ o bitumenskim pjeskovima, to je bio predmet brojnih e, rasprava između zakonodavaca u proteklih nekoliko godina i sada je donesena odluka o tome i zakonodavstvo se provodi, no mi ćemo posvetiti posebnu pažnju praćenju i izvješćivanju o primjeni, e, o primjeni ovog zakona naročito kada je riječ e, o, volumenu različitih vrsta goriva koji se uvoze u Europsku uniju i to se naročito tiče bitumenskih pjeskova. Evo sada ću predati riječ kolegama koji će me dopuniti u vezi sa ovim gorivima. Evo samo želim potvrditi da izvješća o praćenju kvalitete goriva potvrđuju visoku stopu pridržavanja. Velika većina goriva koja su obuhvaćena direktivom su u skladu sa specifikacijama o gorivima i srednje vrijednosti goriva u Europskoj uniji za benzin su u skladu 99%, a dizel 100%. No ipak imamo određene vrste goriva koja nisu obuhvaćena ovom direktivom i na koje se specifikacije ne odnose i to vrijedi naročito za goriva sa vrlo visokim udjelom e, biogoriva, otprilike 30%, ali ta goriva predstavljaju mali postotak e, naših goriva u Europskoj uniji. Nemamo točan podatak, ali to je vjerojatno manje od 1%. Okay. U redu. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. Primili smo na znanje vaše izlaganje i sigurno ćemo se opet vidjeti nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepa. Evo, time smo zaključili raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Next Sljedeća točka na dnevnom redu je e, e, pitanje zdravstvenih e, učinaka iz glukoze. A za ovo imamo razmjerno gledišta sa komisijom. Gospođa Kopulu iz glavne uprave zdravlje je ovdje i molila bih je da nam predstavi ovu temu. Yes. Good Dobro jutro. Hvala predsjedavajuća. E, hvala što ste pozvali komisiju danas o razmjeni mišljenja o zdravstvenim učencima iz koze e, Ažurirat ću vas, odnosno reći ću vam e, što je najnovije po ovom pitanju. Prvo, htjela bih razjasniti da je izoklukoza termin koji se spominje u zakonodavstvu i to je šećer koji se dobiva iz žitarica i škroba, a ne iz šećerne repice. ono što je bitno razumijeti, dakle normalni obični šećer je mješavina e, glukoze i fruktoze 50%, 50%, a iz glukoza je također e, e, mješavina glukoze i fruktoze, ali u drugom omjeru u Europi se najviše koristi mješavina, onaj koji, e, koji ima 50% fruktoze i 42% e, glukoze. Kako se izoklukoza rabi? Rabi se kao sastojak u, za zamjena e, običnog šećera i dakle iz e, bijelog šećera koji dolazi od e, trstike ili od repice. Postoje neke prednosti e, uporabe izoglukoze u proizvodnji hrane, osim što je i jeftinija, to je tekući zaslađivač koji ima druga specifična svojstva i stoga se nalazi u slatkišima, pićima i, i može E, e, spriječiti recimo ljepljenje slatkiša i kristalizaciju. I treba imati na umu da je dominantni šećer e, u Europskoj uniji bijeli šećer, a, proizvodnja i uvoz izoklukoze se kontrolirao. To je bilo sve do sada, no to će se promijeniti uslijed reforme tržišta šećera. Tržište šećera je bilo visoko regulirano, no od ove godine e, e, više neće postojati proizvodne kvote ni za, izoglukozu ni za obični šećer i to će rezultirati promjenom u proizvodnji e, izoglukoze u EU i teško je predvidjeti kakav će biti posljedice. Neke su pretpostavke da će uslijed ove e, reforme, reforme će cijena šećera pasti, e, proizvodnja šećerne repice će se povećati i povećat će se proizvodnje izoklukoze e, recimo na 12% uporabe zaslađivača. Mnogo se raspravljalo i komisija je svjesna da se raspravlja kako će reagirati tržište šećera na ukidanje kvota i rasprave koje sada se događaju i koje imamo jeste koje su posljedice izoglukoze na zdravlje kad e, smo proveli reformu šećernog tržišta, e, provedena je studija utjecaja, no ona se nije usredotočila isključivo na zdravlje i e, na znanstvenoj razini imamo e, znanstveno mišljenje i EFSE koje ne govore isključivo o izoglukozi, već o fruktozi i o šećerima općenito u kontekstu primjene i za e, izoglukozu. EFSA je u mišljenju rekla da visoka uporaba izoglukoze može e, negativno utjecati na e, organizam. Dakle, previše e, lipida u krvi, ali i druge vrste akumuliranja abdominalne masti no eh, ovo se ne događa ako se eh, fruktoza uzima u manjim količinima 40 do 60 grama na dan. EFSA eh, kaže da negativni učinci fruktoze su izazvane nakon uzimanja od 150 e, grama na dan pa naviše e, e, nije vjerojatno da ćete toliko izoglukoze uzimati normalnom prehranom. druga mišljenja EFSE tiču se opće konzumacije šećera i e, bilo je mišljenje EFSA e, e, o vrijednostima za ugljiko, hidrate i vlakna i iz 2010. prema tom mišljenju EFSA je zaključila da nema dovoljno dokaza da se stavi gornja granica dnevnog unosa dodanih šećera, no broj zemalja članica je izdalo preporuke za dodane šećere, da ih ne bi trebalo e, dodavati e, e, i da bi trebali zauzimati 10% od ukupnog uzimanja energetskih pripravaka. Htjela bih se e, dotaknuti e, zaštite e, informiranja potrošača kako bih naglasila da izoglukoza koja se radi u hrani je označena na etiketi i postoji pravilo o kvantitativnoj indikaciji gdje bi onda potrošač može shvatiti da postoji izoklukoza u proizvodu i da se kaže da je relativno bitna ili nebitna s obzirom na druga druge sastojke. Tu su i druge aktivnosti koje je naša uprava provodila i još provodi imat ćemo procjenu u sklopu zdravstvenog programa koji će imati sveobuhvatni pregled e, sirupa sa visokim e, udjelom e, fruktoze i to na kraju 2017. godine. Istodobno htjela bih spomenuti da je komisija e, pokrenula i regulatorne i neregulatorne inicijative da bi regulirala potrošnju šećera u EU. Kao što e, znamo od rune 2016. deklaracija o sastojcima je obvezna na svim proizvodnim, prehrambenim proizvodima. I e, tu uključuje deklariranu količinu e, šećera, recimo monosaharida, disaharida e, i ta deklarirana e, količina podrazumijeva i fruktozu, odnosno izoglukozu naša uprava podupira e, nacionalna nastojanja nizom inicijativa. Recimo 2007. strategije e, za Europu e, u borbi protiv pretilosti i to se također provodi u zemljama članicama na skupini, u skupinama na visokoj razini. i 2011. dogovoren je okvir e, o, o selektivnim e, hranidbenim tvarima, a 2015. dogovoreno e, je E, koji e, su dodani šećeri e, se smiju dodavati i odnosno njihovo smanjenje do 2020. za 10% u hrani EU platforma za prehranu i fizičku aktivnost gdje komisija radi usko, surađuje sa, sa industrijom. Dakle, komisija i industrija rade zajedno na smanjenju uporabe šećera u u, hrani i sve te inicijative trebaju e, uzeti u, obzir u to i to treba uzeti u, obzir i usporediti sa budućom e, deregulacijom e, proizvodnje šećera u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala na objašnjenju. Tko se želi javiti za riječ? Mm, gospođa Skaldemose hvala komisiji na ovoj izjavi. Bilo je zanimljivo, vrlo obsežno, no iskreno. I u socijalistima nama se čini glupo da se otvaramo iz glukozi, dakle u sirupu u tekućem obliku kad znamo e, da e, nije zdrav i kad e, već danas imamo veliki problem pretilosti u Europskoj uniji. Rekli ste da će do kraja 2017. imati procjenu utjecaja. Zašto ne otvorimo tržište nakon tog, e, nakon te studije e, procjene. Radi se samo o nekoliko mjeseci kako bismo znanstvenici kažu da ako to nije dobro onda možemo djelovati. Znam, reći ćete e, da, da to je nemoguće, već smo donijeli odluku da se riješimo šećernih kvota. No, još jedno pitanje. Hoćete li vi e, pomno pratiti e, zdravstvene učinke od otvaranja šećernog tržišta e, narednih e, godina i koje će biti učinci na zdravlje jer moramo to znati ako to brzo krene u krivom smjeru moramo e, rapidno djelovati shvaćam da e, morate uzimati ovaj šećer u malim količinama i tada to nije problem. No pogledajte američko tržište e, i ovaj sirup se rabi e, gotovo polovica svog e, šećera u industrijskim proizvodima je glukoza. Zašto bismo imali isto i u Europskoj uniji? Lakše ga je rabiti u tekućem obliku i jeftinije. Je, vjerojatno će reagirati europska industrija onako kako je reagirala američka. A to se onda neće zadržati na e, slaboj uporabi glukoze. Naprotiv, povećat će se ja sam zabrinuta za europske građane i moramo pomno pratiti i moram biti spremni djelovati ako vidimo da to ima negativan utjecaj narednih godina. Imate li komentara na to? Hvala. Sljedeći kolega, molim. Hvala komisiji što ste nam ovo iznijeli. Govorimo o zdravstvenim posljedicama iz glukaze. A zašto to radimo? Vi ste rekli e, u rujnu se otvara tržište šećera e, i tada se, e, do tada se smjela izoglukoza uvoziti samo pet i sada, postoji strah da će se, e, se voziti mnogo više uzrok glukoze i, i procjena je da će se utrostručiti uporaba izoglukoze na 2,4 tone, milijuna tona i, kod izoglukoze imamo posla sa industrijskim šećerom e, koji e, se dobiva iz kukuruznog škroba zbog e, tekućeg oblika rabit će se u, u konditorskoj industriji i u proizvodnji pića, no ona ima veliki gospodarski, veliku gospodarsku prednost. Ona je do 40% jeftinija od šećera i to je e, razlog e, zašto danas raspravljamo u odboru ENVI, a ne u odboru AGRI. Ova glukoza, po mom mišljenju, nije e, zdrava. Drugčije se prerađuje u tijelu nego normalni šećer Dakle, ostaci ovog e, šećera e, se e, utječu, dakle, utječu na jetru, utječu na izazivanje dijabetesa tipa 2, i veće zamašćivanje jetre. Uglavnom je posljedica konzumacije alkohola, ali evo sada i ovakvih vrsta sladila a industrija pića koja će proizvoditi slatka pića e, većinom će biti orijentirana na mlade ljude i onda možemo imati e, zaslađena pića za namijenjena mladima u ovaj SAD e, izoklukoza zauzima 50% e, tržišta šećera. Iz toga tražim e, da uz monitoring praćenje koje je već spomenuto da se, se baš mladima kaže što jedu i što piju slatko eh, nije uvijek slatko i šećer nije isto kao šećer na etiketi mora eh, biti jasno naznačeno kada se rabi izoglukoza i treba nam jedinstvena eh, oznaka imamo li tu plan za to i, i smatram da moramo pritisnuti proizvođače, ne smiju zbog e, niskih troškova rabiti više izoklukoze i moramo e, tražiti zakonodavstvo e, da ekonomski troškovi budu važni od zdravlja naših građana. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Pedičini. Zahvaljujem. Zahvaljujem i komisiji što su došli na ovu razmjenu stajališta. Evo, ja bih se htio ustotočiti na učinke pozdravlje konzumiranja izoglukoze, jer kao što smo rekli, to je tvar koja je sadržana u mnogim eh, oblicima hrane i pića koje najviše konzumiraju djeca. Dakle, riječ je o marmeladama, dakle nekakvim čitaricama, eh, jogurtima, svemu onome što konzumira naša djeca. Komisija je također govorila o funkciji izoglukoze kao zgušnjivača koji također može ovoga se koristiti protiv ljepljenja bombona. E, naravno da su najviše pogođeni djeca, ali i ostali. Dakle, ja se slažem e, oko toga da nije riječ samo o jednom proizvodu koji pridonosi povećanju e, učestalosti među bolestima kao što su dijabetes i pretilost. Dakle, riječ je i o šećerima i drugim prerađenim oblicima saharoze, ali kada govorimo o neprenosivim kroničnim bolestima, oni su u porastu na zabrinjavajući način i moramo se pojedinačno boriti protiv svakog od uzroka porasta tih bolesti. I zato se ja slažem sa onime što je rekla kolegica Skaldemoze, a to je da pričekamo procjenu učinka prije nego što otvorimo tržište za te tvari. Osim toga, moramo također se usmjeriti na veće obrazovanje po pitanju hrane, informiranje naših građana o tim sastecima i te informacije bi trebale proći kroz e, pravilno označavanje proizvoda deklaracije. I moje pitanje je sljedeće. Kada govorimo o prisutnosti izoglukoze, je li to obavezno navesti u Europskoj uniji ili nije? Zato što dobro znamo da postoji osnovna razlika između glukoznog siroba i izoglukoze. Hvala. Hvala, gospođo Dali. Hvala, predsjedavajuća dijelim e, zabrinutost kolega i evo zašto Europska unija, a posebice zemlje članice e, već se godinama bore e, protiv pretilosti i dijabetesa koji e, su ne samo teret za zdravlje, već i za financije za mnoge zemlje članice i za cijelu EU. Kada govorimo o, novcu e, shvaćamo pro, dubinu problema. Ja sam s Malta e, iz sredozemlja. E, diabetes i pretilost su vrlo prošireni. To je najveći problem naše omladine i ljudi. E, evo nekih brojeva primjeri. dijabetičari diabetičari pate i od pretilosti i to pretilost i diabetes E, diabetes koštaju 53 milijuna eura i to je gotovo e, najveći dio e, izdatka za zdravlje zdravstvenog sustava. Kada govorimo o pretilesti, više od polovine odraslog stanovništva Europske unije je pretilo. Dakle, 300 milijarda eura je cijena diabetesa, a 81 eh, milijarda eura je cijena eh, pretilosti. To izjeda eh, proračune zemalja članica jer sugurna sam da zemlje članice mogu ovaj novac e, uložiti u nešto drugo kako bi e, unaprijedila zdravlje svojih građana. E, zabrinuto sam. Meni je neprihvatljivo što kažete da ne znate kakav će biti utjecaj ukidanja šećernoj kvoti, jer upravo zahvaljujući tome uvod, uvoz industrijskog šećera je bio samo 5%, no utrostrut će se narednih godina i ako gledamo dugoročni e, učinak izoglukaze, e, to je opasno jer je to diabetes e, tipa 2, pretilost što će utjecati na naše odrasle, ali i mlađih generacija, posebice djece. E, nešto ste rekli o EPSI. E, EFSA je izdala objavu e, gdje je rekla da studije koje uspoređuju pića sa različitim zaslađivačima, sa pića sa fruktozom mogu izazvati srčane probleme. Dakle, to su sve bolesti koje mogu biti vrlo ozbiljne kada govorimo o studiji iz 2013. komisija je E, pratila to na zahtjev nekih zemalja članica. Kakav je bio ishod studije i koji su bili glavni zaključci koji, e, iz kojih možemo izvući e, pouke. Ima li komisija kako bi osigurala da se situacija ne e, razvije onako kako se razvila u Sjedinjenim američkim državama. I, tu je pitanje etiketiranja e, GMO. Obično se e, izokoza ne označava na prehrambenim proizvodima kao ni GMO, ali vjerujem da europski potrošači imaju pravo znati što jedu i piju i zato moramo znati jesu li e, ovi e, proizvodi, hoće li ovi usko, proizvodi uskoro biti označeni na e, etiketama. Hvala. Kolega Pića. Hvala lijepa komisiji. šećer je jedna od najvažnijih proizvoda za zaslađivanje, ali sa povećanjem e, proizvodnje šećera imamo i veoma negativne zdravstvene posljedice, pretelost, e, prekomjernu težinu, dijabetes, karijes, e, visoki tlak. Jedan od zamjena je, je izoglukoza. Njezina uporaba će se povećati, to je sigurno, jer je industrijski šećer koji je e, relativno jeftin, a sad e, e, imamo određenu kvotu, no kad se ta kvota uklonino uh, uporaba izoklokoze će porasti. Moramo imati na umu da ovaj, šećer može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme i znanstvenici su već pokazali da uporaba uzoklokoze u SAD-u znači da jedna čaša pića svaki dan koja je zaslađenom e, izoglukozom zadovoljava e, ukupnu količinu e, šećera za cijeli dan jedna od posljedica će biti širenje dijabetesa. To je jedan najvećih e, zdravstvenih problema ovog stoljeća. I osobe koje, e, koje rabe e, izoglukozu koje su se, dakle, mlade osobe koje konzumiraju puno izoglukoze je štetna e, i ona izoglukoza je rezistentna na inzulinu i zato je e, upravo tako opasna. Izoglukoza se smatra e, neškodljivom, no ne znači da da su posljedice e, pretjerane uporabe neškodljive. Htio bih pitati komisiju pitanje. Zna li komisija za neka izvješća o uporabi e, zamjene za obični šećer i što će biti posljedice e, uporabe, slobodne uporabe glukoza. Postoje industrijska pravila, no hoće li biti e, moguće ograničiti uporabu izoglukoze u industriji, jer moramo imati na umu da su posljedice uporabe izoglukoze dramatične i mislim e, da bismo trebali pripremiti sve da pratimo utjecaj izoglukoze na javno zdravlje Evropljana. Hvala lijepa. Hvala. I gospođa eh, Hvala. Hvala za izvješće i vjerujem da su javljanje kolaga pokazala eh, da eh, se bojimo da ovaj odluka komisije pogrešna eh, iz izvješća Europske komisije i odgovor je bio da, da a poljoprivredna politike e, koja vas slijedi e, ideale e, Europske komisije. Ovo nije zdravstvena politika, nije nisu, nije to potrošička politika i to je čisto druga vrsta politika e, i kad sad to pogledam takvu izjavu komisije koja je dana za njemačku televiziju e, i kad vidim e, u članku 168 da sve politike Europske unije moraju sukladno djelovati da se zaštiti zdravlje a onda samo zbrojite što je ovo danas ovdje rečeno i pokazuje da se ovom odlukom jasno e, krši članak 168 jer se ovdje zdravstveni interesi Evropljana e, oštećuju i podređuju otvaranju tržištu, otvaranju tržišta i e, ne znamo hoće li i jedan Evropljanin od svega toga imati koristi i on, tu je komisija donijela odluku koja um, krši sporazum i članak 168. Hvala. Hvala, javlja li se još tko za riječ? Nitko. Onda vraćam riječ komisiji. Da čujemo njihovu reakciju na sva ova pitanja. Hvala. Pozorno su sam slušali pitanja i upite predstavnika Europskog parlamenta. Pa u ovom trenutku, kao što je spomenuto, ne trebamo očekivati da neće doći do reforme. Trebamo prije toga provesti ucinu učinka izog glukoze. Spomenula sam e, sveobuhvatnu reviziju. U tom kontekstu želim spomenuti znanstvene dokaze koji nisu ocjena učinka, nego je to analiza literature koja je dostupna o zdravstvenim učincima iz glukoze i upotrebe iste. Treba zamijetiti da u ovom trenutku EFSA je na zahtjev skandinavskih zemalja, naročito Norveške, Švedske, Danske, Finske i Islanda. je provela potreban rad i prihvatila je znanstveni mandat da da znanstvene savjete o učincima konzumacije glukoze i također da odredi jednograničnu vrijednost za konzumaciju dodanih šećera i svih izvora, što nije povezano sa e, lošim učincima na e, zdravlje. To su fruktoza, glukoza, E, hidrolizati škroba i druge šećerni pripravci koji se koriste na ovaj način ili se dodaju u pripremi i e, preradi hrane. Dakle, to će biti dugotrajan postupak. I EFSA će se sastati sa dionicima u okviru procesa procjene i održat će dvije javne rasprave o nacrtu protokola u prvoj polovici 2018. godine i o nacrtu mišljenja krajem 2019. Dakle, kroz EFSU možemo staviti veći naglasak u ovom postupku na procjenu zdravstvenih učinaka izoglukoze. No, ipak uz to želim vas podsjetiti na ono što je spomenula gospođa Dali, odnosno mišljenje EFSE koje se doista odnosi na negativne učinke koji su potaknuti velikom konzumacijom velikih količina izoglukoze, dakle i tu govorimo o fruktozi i to je riječ o konzumaciji od 125 grama dnevno, što je doista izuzetno velika količina, a vrlo je nevjerojatno da se takva količina može konzumirati u okviru normalne prehrane. Zatim praćenje konzumacije iz glukoze mislim da je to zanimljiv prijedlog. No, ipak ne možemo se na to obvezati u ovom trenutku. No, mi ćemo to uvrstiti u raspravu sa zemljama članicama i sa dionicima. Postavljeno je pitanje o označavanju. Da, kao što sam spomenula prije, izoglukoza se mora nalaziti na popisu sastojaka. No, izoglukoza je pojam koji se koristi u našem poljoprivrednom zakonodavstvu. Ono što nalazimo na popisu sastojaka je glukozno-fruktozni sirup ili fruktozno-glukozni sirup i to ovisi o količini fruktoze, odnosno glukoze koja se nalazi u tom prehrambenom artiklu i to ovisi o tome koji sastojak prevladava. I imamo tu i nutritivne vrijednosti koje se odnose na sve šećere, a ne samo na izoglukozu. Evo, to mogu dati kao konkretan odgovor na postavljena pitanja. No, svakako smo primili na znanje vaše izraze zabrinutosti, o tome ćemo i dalje raspravljati u komisiji, a također i u raspravi sa zemljama, članicama i dionicima i u okviru drugih foruma o kojima e, razgovaramo o pretilosti, zdravlju i prehrani. Hvala vam. Hvala. Evo, time smo zaključili naš e, jutrošnji dio sastanka. Posjećam da u 14 sati danas posle podne imamo razmjenu gledišta sa e, komisijom, agencijama i revizorskim sudom o integritetu i sukobu interesa za agencije. Dakle, to je zanimljiva tema i pozivam vas da se vratite ovdje u